Sjednice od 31.5. i od 1.6. su sada dostupni. Imate li prigovora? Ne, znači zapisnik je stoga usvojen. Sada prelazimo na plan rada. Nakon što